Imamo Ernesta Maragala, izvještaj Erasmus Plus i ostale mjere za poticanje mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Izvjestiteljima riječ, četiri minute. Ovo izvješće je posljedica inicijative, odnosno izvješća Odbora za kulturu i obrazovanje i e, to je samo jedna dodatna vizija, e, također je ugrađena dodatna vizija odbora za zapošljavanja. Ovaj rezultat pokazuje e, jednu pozitivnu slađenost ta dva odbora. Ovdje se također unose neki elementi za pozitivno rješavanje, odnosno izjednačavanje između znači, stažiranja, između obrazovanja i drugih vrsta cjeloživotnog učenja na razini cijele EU. Europske unije. Činjenica je da se nalazimo vrlo daleko od toga da postignemo one ciljeve koje je Europska unija preuzela i oko kojih se obavezala. Čini se da u nekim trenucima se čak potpuno razlikujemo od onoga što smo si postavili kao cilj. I zato mi ovdje želimo poboljšati i reformirati program Erasmus i ovo izvješće je usmjereno upravo na taj e, sektor, znači profesionalnog osposobljavanja i obrazovanja. Dakle, e, u tom izvješću se navode sve prepreke i okolnosti koje objašnjavaju e, neprikladnost tog Erasmus Plus programa za taj cilj također e, navodi sve glavne e, stvari koje treba poduzeti kako bi se postigao onaj globalni uspjeh tog Erasmusa+, a to je stvoriti novo okruženje za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Ono što moramo naglasiti, a to je da mobilnost znači mogućnost i e, prilika za zapošljavanje i to je ono što moramo razriješiti i zato moramo voditi određene bitke. Ovaj parlament se ovim, ovim izvješćem obraća pomoć Europskoj komisiji i državama članicama e, kako bi što hitnije mogli dijagnosticirati sve postojeće instrumente i iskoristiti ih. Također moramo e, što hitnije e, proširiti i e, omogućiti veću mobilnost kako bismo stvorili zaista europski referentni okvir koji će omogućiti drugačije prilike za ljude koji se osposobljavaju i kako bi im omogućilo u budućnosti bolje zapošljavanje. Također je to jedna od inicijativa koja mora biti provedena kroz gospodarske resurse kako bismo uspjeli osigurati E, tom kolektivu e, dobro okruženje za strukovno osposobljavanje, odnosno za ona zanimanja koja su potrebna na tržištu rada. Također moramo stvoriti i e, uspješno okruženje za sve te ljude i nadići sve jezične prepreke kako bismo im osigurali obrazovanje. Definicija E, svih onih posrednika koje moraju imati glavnu ulogu u provođenju tih novih modela za uspjeh kako bismo e, imali najveći mogući učinak tog programa Erasmus+, znači da moramo razmišljati o definiranju programa ne samo u regionalnom e, ne samo u regionalnom okruženju nego također na razini Europske unije. Jedino tako ćemo dati prikladne odgovore. Moramo također i upotpuniti sve moguće oblike obrazovanja te profesionalnog osposobljavanja koji do sada nisu bili priznati e, među profesionalnim e, zanimanjima koja se bilježe u radne knjižice. Moramo razmišljati o e, takozvanom europskom statutu za osposobljavanje. E, također moramo posvetiti i velike napore mobilnosti samih docenata, samih predavača koji su zapravo ključni za uspjeh te operacije i programa Erasmus+. Evo, e, ja bih sada htio samo e, da zaključim reći da moramo osigurati iskorištavanje maksimalnog potencijala ovog programa Erasmus+. Žao mi, je ali morate završiti. Dobro, Evo, e, moramo znači e, sve te moguće instrumente integrirati unutar jedinstvenog programa Erasmus+. Hvala. Dolazimo do postupka Catch the Eye. Imam e, brojna javljanja za riječ od EPP-a i SID-a ćemo imati dva govornika, a drugi klubovi imaju po jednog govornika. Andreja Bočko ima jednu minutu. Izvolite. Želim se zahvaliti izvjestitelju na radu koji je zaista visoko kvalitetno. Mobilnost je vrlo važna u, e, po pitanju socijalne uključenosti mladih e, kako bi oni postali zaista konkurentni na tržištu rada. To je dio kvalitetnog obrazovanja i podržavanja zapošljavanja neformalno i informalno učenje su vrlo važni baš kao i cjeloživotno učenje. To je sve nužno kako bi se, se borili protiv toga da mladi rano prestanu odlaziti u školu. Međutim, program Erasmus Plus nije dovoljno iskorišten. Treba podržavati e, upravo ovakvu vrstu mobilnosti kada se radi o stručnom usavršavanju i obrazovanju jer će to pridonijeti bolje zaposljivosti kao što pokazuju odgovarajuće ispitivanja. Joris Kadančilo na jednu minutu. Obrazovanje jest i mora ostati temeljno pravo europskih građana bez obzira na to dakle dolaze i ne treba biti nikakvih ograničavanja ili barijera za različite inicijative kojima e, ljudi imaju pristupa o tržištu rada. Erasmus Plus vrlo je uspješan program i ta mobilnost je važna te se mora zajamčiti svima jednaki pristup u okviru Erasmusa+. E, trebamo poštovati kako kategoriju osoba koje se na to javljaju, poštivati e, ravnopravnost e, spolova i države članice također moraju sve učiniti kako bi se smanjile jezične i druge prepreke treba omogućiti e, veću mobilnost e, učenicima i profesorima za optimalne rezultate. Gospodin Marija Sandvol ima i jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepa. Od siječnja 2014. godine program Erasmus e, Plus je e, započeo sa proračunom koji mu je treba omogućiti da 2020. godine 4 e, milijuna mladih ljudi odu u strane zemlje. Isto tako to omogućuje mladima da se povežu. Treba naravno da taj program se e, može e, pomiriti i e, spojiti sa određenim preprekama u državama članicama. U Grčkoj mladi ljudi imaju jako visoku stopu nezaposlenosti zbog mjera štednje koje su nametnute Grčkoj različitim programima. Trebali bismo dakle imati posebne mjere za one zemlje e, koje imaju veliku stopu nezaposlenosti mladih. Gospođa Jimenez Barati, jednu minutu. Poštovani kolege i kolegice, na povjerenstvu za, na odboru za kulturu i obrazovanje mi smo prihvatili ovo izvješće gospodina Maragala i zato nas zapravo iznenađuje što on sam predlože amandman koji smo odbili na odboru. Na u njemu se traži da se dokumenti ovog programa Erasmusa Plus prevedu na službene jezike svih obrazovnih sustava, ali to zapravo ovi dokumenti eh, ne predstavljaju problem za sve one koji koriste program Erasmus Plus. I zato nam mi je čudno da izvijestitelj želi koristiti evropske, e, evropska sredstva i resurse e, na potpuno nepotrebno prevođenje. Zato što je Erasmus na, e, se rodio kako bi omogućio upravo našim korisnicima da koriste druge jezike, da uče druge jezike i kulture, a ne da se zato zatvore u svoje nacionalne krugove. Hvala lijepa. Sada gospođa iz Izabele Nolfi ima jednu minutu. Hvala predsjedniče, hvala kolege. Ovo izvješće ima neke pozitivne aspekte, ali oni su ipak u suprotnosti s neuspjehom e, tih instrumenata koje je Europa koristila kako bi se borila protiv te pošasti e, nezaposlenosti mladih. Na primjer, u nekim zemljama, posebice na jugu Europe, to je i dalje na neprihvatljivim razinama. Također je i e, slabo stajalište koje smo zauzeli po pitanju rasta razlika između socijalno-gospodarske zaštite i prava na zaposlenost mladih. E, mislim da ovo obrazovanje mora se štititi budući da je temeljno ljudsko pravo i to mora biti opće dobro koje bi trebalo biti dostupno svima uključujući osobe s invaliditetom. Osim toga, temeljno je ukloniti sve socijalne i gospodarske prepreke koji mogu ograničiti jednakost mogućnosti, uključujući i strukovno obrazovanje i osposobljavanje. Ne možemo dobiti rezultate ako primjenjujemo logiku štednje. To je do sada vodilo europski izbor i mučilo građane Europske unije, posebice na jugu. Neki instrumenti kao što su jamstva za mlade nisu ostvarili ciljeve za koje su bili osmišljeni i Europska unija mora i može napraviti više više za mlade. Izvjestitelj Maragal ima plavi karton za vas. Prihvaćate li ga? To nije plavi karton. To sam samo htio odgovoriti na prethodno izlaganje gospođe Jimenez Barad. Ali sada je prekasno, žao mi je. Idemo dalje sa Catch e, Gospođa Dominik Bild ima jednu minutu. Hvala lijepa. Ovo izvješće Erasmusu Plus prilično i zadovoljavajuće i zato mi je drago da su moji prijedlozi uklopili u to realne prijedloge koje sam iznijela na odboru, a to je da se treba osloniti na gospodarske i obrtničke komore. Ipak izražavam i neke rezerve. Nisam sigurna da je sama činjenica da se mobilnost poveća, da će to samo po sebi smanjiti nezaposlenost, naročito nezaposlenost mladih. Potrebno je uvesti razumne mjere. Treba biti um, omogućiti ono što se poučava u školama odgovara potrebama tržištu rada. Vijeće i komisija su u najnjevijem izvješću o praćenju strateške situacije vidjelo da 20% mladih, a mlađi od 15 godina, nedovoljno poznaju matematiku, a 20% nedovoljno dobro čita ja e, posjećam da je obrazovanje ipak ono koje treba ostati u nadležnosti država članica. Osposite gospođo, ali vrijeme vam je isteklo. Sada imamo još gospođu Mihajlu Šojdrovu, imate jednu minutu. gospođo predsjednice, dragi kolege i kolegice. Mislim da se svi e, slažemo da je Erasmus Plus osnovni element za postizanje naših zajedničkih ciljeva. E, smanjivanje nezaposlenosti, bolje šanse za svu djecu da imaju dobro obrazovanje. Ovaj izvještaj e, je konstruktivno kritičan. On počeća na to da moramo slijediti učinkovitost programa. Ključ e, za dobro obrazovanje jeste nastavnik i motivacija učenika Stoga ovi strukovni e, programi moraju biti orijentirani prema praksi. E, treba učiti strane jezike kao i administrativne postupke. Hvala lijepa. E, malo me zbunjuje ovaj popis SID, ALDE e, i EKR imaju sada po jednog govornika. Nitko se drugi nije javio. Julie Ward ima jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Vrlo mi je drago što vidim ovaj izvještaj E, mnogo od mog rada prije no što sam ušla u politike jeste bio, jeste, bio je rad sa mladeži. E, radila sam na razmjeni studenata, ali prije nismo imali ovih e, formalnih oblika razmjene koje nam pruža Erasmus. U ljetu 2014 E, sam e, e, provela neko vrijeme s mladim ljudima iz Britanije, Rusije i Rumunjske. Oni su svi sudjelovali u programu Erasmus. U to vrijeme su Ukrajina i Rusija bile u ratu, ali ti mladi ljudi su se sastali i zajedno učili u miru E, trebamo više projekata i programa poput e, Erasmusa kako bismo bolje e, ostvarili bolji suživot. Hvala lijepa. A sada gospođa Tomašić ima jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. Erasmus Plus je važan program jer građanima koji su u potrazi za novim znanjima i vještinama te poslovnim prilikama omogućava da steknu vrijedna iskustva u drugim sredinama upoznavanje drukčijih obrazovnih modela i poslovnih navika te kulturnih posebnosti uz neizostavno učenje stranih jezika značajno doprinosi konkurentnosti na jedinstvenom tržištu i razvoju novih kreativnih ideja koje nisu ograničene na usko lokalno ili regionalno tržište. slažem se da ovaj program treba učiniti dostupnijim te pojednostaviti postupke prijave kao i poboljšati kompatibilnost između različitih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. s druge strane smatram potpuno nepotrebnim da ovaj program koji je jednako važan svim europljanima željnima znanja opterećujemo ideološkim preporukama kako to čini izvjestitelj u onim dijelovima u kojima propagira pozitivnu diskriminaciju raznih manjinskih zajednica i promiče umjetno stvoreni europski identitet gospodine predsjedniče povjerenik navračić ima riječ. E, poštovani zastupnici e, zaboravila sam zadnjeg govornika ispričavam. zadnji govornik za catch a i je gospodin jakovčić ima jednu minutu htio bih istaknuti kako je erasmus jedan od onih odličnih programa koje ima europska unija neovisno o tome što smo čuli da ima niz poteškoća u nekim dijelovima realizacije ovoga programa. koliko je to pripomoglo mladim ljudima koliko je to pripomoglo onim osobama koje su stekle nova znanja nove vještine ne treba posebno isticati. ono što želim istaknuti je svakako da trebamo više kompatibilnosti naših programa trebamo više mobilnost onih koji daju znanje mladima prije svega znači profesorima e, nastavnicima i taj detalj treba ugraditi ali s druge strane za razliku od moje kolegice koja je upravo sada razgovarala ja upravo mislim da ovaj dio programa koji govori o manjinama u europi je itekako važan za izgradnju e, onoga što znači europski identitet za jačanje europskog identiteta jer europski identitet postoji htjeli vi ili ne. Hvala lijepa. A sada imamo Navračića. Izvolite. Hvala lijepa. Komisija pozdravlja izvješće o Erasmusu Plus i pristup cjeloživotnog učenja i mobilnosti. Zahvaljujem se izvjestitelju gospodinu Maragalu. U potpunosti dijeli mišljenje koje je izloženo u ovom izvješću, a to je da su stipendije koje daje Erasmus Plus, da one poboljšavaju obrazovanje, e, bolje pripremaju za ulogu u građanskom društvu i e, omogućavaju veću zapošljivost. Mnogima je Erasmus Plus prva prilika da odu iz svoje domovine i žive u jednoj drugoj stvarnosti. Izvješće gospodina Maragala e, vrlo dobro e, govori kako o pozitivnim aspektima, tako i o nekim izazovima mobilnosti. Prednosti ima puno, dok studenti i e, obrtnici odlaze u stranu zemlju. One poboljšavaju znanja, samopouzdanje, međukulturne vještine i poznavanje jezika. Sve to dat će im prednost na tržištu rada, a izazovi idu od smanjenog pristupa programima mobilnosti i ima mnogo i problema jezika, e, nepriznavanje mnogih vještina i znanja kao i kvalifikacija stečenih u inozemstvu. Pokušat ću odgovoriti na mnogo toga u ovo malo vremena koje imam pred sobom. Komisija je već stvorila organizacijske okvire kojim žele omogućiti bolju mobilnost za sve dionike. E, povelja mobilnosti Erasmusa Plus poboljšava E, mobilnost. I putem te povelje e, komisija se zalaže za bolju mobilnost i za mnoge strategije. Umrežavanje škola koje su pristale na povelju mobilnosti i pristupa lokalnom tržištu rada, e, to je način da se omogući E, da e, se nađu dobre strukture. E, imamo također dobru suradnju i sa gospodarskim komorama i sve to treba pridonijeti poboljšanju kvalitete mobilnosti. Što se tiče osoba s posebnim potrebama, komisija je od uvijek smatrala da je prioritet da im se omogući sudjelovanje u tom programu. E, dodatna sredstva izdvajaju se za osobe s posebnim potrebama koje pokrivaju njihove dodatne potrebe za vrijeme boravka u inozemstvu. Informatički alati Erasmus Plus također se stalno poboljšavaju, a radimo i na tome da se pojednostavni sama prijava za sudjelovanje u programu. Želimo da se internetska prijava pojednostavi i prilagodi potrebama. Komisija također tjesno surađuje s nacionalnim agencijama kako bi ih omogućila sudjelovanje u tim programima. Promičbe i e, kampanje na društvenim mrežama se organiziraju poput e, kampanje Women Business koje je cilj bio da se više tvrtki uključi u te programe. I na posljedku želim govoriti o jezičnom obrazovanju. Poznavanje jezika zemlje domaćima zaista je ključna za uspjeh e, osobe koja odlazi u inozemstvo i koja ima ograničena znanja stranog jezika. Taj program eh, nudi eh, ponudu od, mm, ustanovljavanja stupnja znanja stranog jezika do poboljšanja učenja tog stranog jezika putem interneta. Konkretno gledano, pilot projekti gospodina Maragala i gospodina Artuija eh, će omogućiti da se premoste prepreke i da se omogući odlazak u inozemstvo. To je jest e, u skladu s našim prioritetima i to će omogućiti mladim ljudima da lakše mogu pronaći zaposlenje. I za kraj dopustite mi da kažem da zaista cijenim rad Europskog parlamenta kako bi se poboljšala i kako um, količina, tako i kvaliteta mobilnosti u Europi. Hvala. Hvala gospodine